Witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. Nastavljamo sa zasjedanjem. Želim svima dobrodošlicu. Dobrodošlicu želim i našem povjereniku. Zapisnik jučerašnjeg zasjedanja je već e, dostupan. Imate li komentar? Imate li primjedbe na zastupnik? Pa, pa, na zapis... Ako ne, onda smatramo da je